to je e, e, evo e, su zadnji dani našeg mandata to je i obaveza za nas europski proračun to nije samo pitanje brojki to odražava naše političke prioritete E, mi trebamo ulaganja u e, održivi e, gospodarski razvoj. Moramo se boriti protiv populističkih laži i lažnih istina. Zahvaljujem Moniki Holmajer koja mene sluša, ali će me poslušati uskoro. Eh, ona daje vrlo dobre eh, prijedloge, eh, dobre proračunske inicijative. Imamo ovdje konstruktivne kompromise i svi pregovarači zahvaljujemo Moniki. Imamo konstruktivno izvješće za održiv europski e, razvoj. E, ja sam e, prvi prioritet je jačanje socijalne dimenzije proračun. Tu moramo biti vrlo oprezni. E, ovaj inicijativa za mlade je obuhvatila već tisuće mladih ljudi koji su mogli tako ući na tržište rada moramo ojačati e, stup e, socijalnih prava, moramo imati e, uključivost, boriti se protiv svih vrsta diskriminacije. Moramo poticati kulturnu politiku, poticati program Erasmus Plus za kreativnu Europu moramo poštivati obveze e, u sklopu Pariškog sporazuma, ali isto tako moramo biti e, još budniji kad se radi o migracijskoj politici E, moramo također e, poticati razvojnu politiku u zemljama iz koje dolazi, dolaze migranti, a e, pritome ne ugroziti našu sigurnost. Moramo ojačati našu budnost E, na području svih promjena koje, s kojima se suočavamo. Moramo se boriti protiv stagnacije našeg e, gospodarstva. Moramo imati zeleno, inkluzivno gospodarstvo. Moramo e, na, također izbjegavati ugrožavanje malih i srednjih poduzeća Eh, živimo u situaciji u trenutku Brexita koji eh, pojačava nesigurnost. Imamo niz eh, mogućnosti, imamo fleksibilnost u našem proračunu. Ovaj je proračun solidan i održiv svi moramo preuzeti svoju odgovornost. Moramo biti e, za Europu, ali na odgovoran način. E, gospodine povjereniče, dragi kolege i kolegice, ovaj prijedlog proračuna nije samo odgovoran, već i e, most prema sljedećem bfo u E, e, mi e, moramo raditi naš posao i u parlamentu i u komisiji moramo su, ali poticati rad vijeća. Hvala. Hvala predsjedniče, predsjedniče, povjereniče, dragi kolege. Ovo je valjda moj posljednji proračun to je posljednji proračun o kojem odlučuju e, zastupnici i zastupnice u ovom sazivu. E, to je i posljednji proračun e, VFOA 2014-2020. U ovom kontekstu želim zahvaliti kolegici Holmajer i e, podržavam linije e, njezinih e, prijedloga. Bez rezerve E, pozdravljamo odobrenje e, potrebnih sredstava za strateška ulaganja, naročito u digitalnom sektoru, e, umjetnoj inteligenciji, stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i tako dalje. Trebamo dodatna sredstva za kozme i druge programe koji E, pridonose ispjehu start-upova i e, malih i srednjih poduzeća. Moramo jačati sredstva za Erasmus+, plus, za inicijativu za mlade. E, imamo već velike uspjehe na tom području, mnoga nova radna mjesta za mlade ljude. Akcenti gospođe Holmajer za ovaj proračun e, e, e, ovi prijedlozi koji potiču isplatu sredstava i korištenja sredstava odrebrenih za plaćanje kako ne bismo imali previše prelijevanja sredstava u sljedeću godinu. Moramo poticati centre istraživanja E, također e, moramo mobilizirati kontrolu naših vanjskih granica, braniti se e, i boriti protiv krijumčara ljudima. Moramo integrirati i prihvatiti ljude koji trebaju našu zaštitu, kojima moramo dati azil potičemo dodatna sredstva za jačanje naše sigurnosti a na unutrašnjem planu imamo niz instrumenata i agencija koje smo stvorili e, e, koje djeluju učinkovito ali i brane prava naših sugrađana e, moramo stvoriti e, koordinirane snage na području europske obrane. I na kraju, e, e, istraživanje i razvoj, svi ste to rekli, su ključ za budućnost našeg društva. To ne potičemo dovoljno. Eh, Europa eh, danas eh, je suočena sa konkurencijom SAD-a, Kine i drugih zemalja na području istraživanja i razvoja. Stoga ne prihvaćam stav vijeća koje prepolako, prepolako odobrava e, sredstva za obzor 2020. Takav stav je neprihvatljiv. On se treba promijeniti. Moramo pojačati e, borbu protiv klimatskih promjena. To traže naši sugrađani, mladi ljudi Europe. Međutim, da u razdoblju 2014. do 2020. nismo posvetili dovoljno sredstava za, za borbu protiv klimatskih promjena. E, e, to nije e, prihvatljivo, mora se to promijeniti. Moramo moramo dati veću pomoć organizaciji UNRA koja pomaže milijunima palestinskih izbjeglica. Donald Trump je povukao pomoć SAD-a UNRI. Mi ne smijemo slijediti njegov e, primjer, ne smijemo postati tako zločesti kao gospodin Trump. Hvala. Hvala vam lijepo, gospodin Sole. Zahvaljujem. E, zahvaljujem izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici na ovom e, izvješću o proračunu za 2020. koji treba biti e, most prema sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Izvješće ima pravo kada kaže sa žaljenjem kako Europska unija ne ispunjava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 ciljeve koje je preuzela vezano uz borbu protiv klimatskih promjena i kako ne izdvaja niti 20% e, za tu, za tu svrhu. Jutros smo vidjeli ovdje mlade ljude koji su nas poticali da uložimo u postizanje klimatski neutralnog gospodarstva što je to prije moguće, ali mi e, ne ispunjavamo te ciljeve ne ublažavamo svoj učinak na okoliš. Treba nam mnogo zeleniji proračun, treba nam uključivanje borbe protiv klimatskih promjena u sve naše politike i trebamo djelovati u skladu sa Pariškim sporazumom i e, ciljevima održivog razvoja. E, također govori se o socijalnoj koheziji. Bez socijalne kohezije nemamo uniju jednakih građana. Potrebna su veća sredstva za borbu protiv siromaštva i integraciju migranata. Potreban nam je stup socijalnih prava jer to je dodana vrijednost Europske unije. Također izvješće naglašava potrebu da se ojačaju inovacije, tehnološke e, inovacije i slično, ali e, izvješće griješi kada govori kako je potrebno kroz europski proračun financirati obranu e, važno je e, rješavati probleme fragmentacije, dupliciranja i pretjeranih kapaciteta koje trenutačno imamo. I na kraju nekoliko riječi o postupku. Povjerenik Ettinger e, i članovi odbora za proračun sigurno se sjećaju e, što se dogodilo sa odredbama članka 15.3 e, financijske uredbe e, tijekom pregovora i ovaj puta doista inzistiramo da se te odredbe primijene. E, imate plavi karton od gospodina Etrića. Prihvaćate li ga? Izvolite. Moram reći da ste mnogo puta rekli više, trebamo više, ovo je veoma ambiciozan proračun koji stalno raste. Mislite li da će ikada doći trenutak kada će se europski proračun smanjiti ili ostati na istoj razini? ili mislite kao u skeću Montija Pythona da možemo stalno jesti sve više i više novca poreznih obveznika sve dok na kraju ne eksplodiramo. Hvala vam na postavljenom pitanju. Mogli bismo sada krenuti u dugu raspravu i naravno govoriti o pojedinostima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, dakako proračun ne može neprekidno rasti jer su resursi ograničeni. No proračun ima dvije strane, e, stranu prihoda i rashoda. E, prihodi proračuna moraju biti takvi da nam omoguće da malo pomalo, naravno ne e, uvelike, ali malo pomalo povećavamo sredstva koja su potrebna Europskoj uniji. Ja snažno vjerujem u, e, jaku Europsku uniju za razliku od vas, a za snažnu Europsku uniju potrebna su nam veća sredstva i veći proračun. Ah, hvala vam lijepo, gospođa Nirijada, izvolite. Hvala prije svega, želim željela bih da povjerenik posluša što se kaže. Važno je čuti što kao zastupnici umjesto da razgovarate na telefon ili izlazite e, jer e, to je uvredljivo. Sljedeći put kad dođete na naš odbor nećemo niti mi vas slušati. Unatoč tome što nas ne slušate ja ću govoriti, obratit ću se drugim zastupnicima. Uvelike sam zadovoljna i izvješćem gospođe Holmajer i drago mi je što je prihvaćen moj amandman koji se tiče financiranja programa PIS i Interreg i nadam se da će se ta potpora nastaviti jer smo suočeni sa golemim izazovima upravo zbog Brexita. Mnogo previše novca se troši na proračun. Ja mislim da je bilo šta što se e, troši za obranu e, previše a e, troši se na taj način mnogo, ali kao što sam rekla o tome ćemo dalje govoriti na odboru. Naši poljoprivrednici suočeni su s velikim izazovima kao i naši ribari i e, govorimo o Eh, planovima za hitna stanja vezanim uz Brexit. Možda imamo zrakoplove, ali nemamo eh, padobrane. Dakle, sve ovisi o tome hoće li se Britanci s nama složiti, a sada je potpuno jasno da se oni ne slažu ni sa čime. I eh, ne znam koja su to praktična rješenja koja su nam na raspolaganju kao odboru za proračun. Kako ćemo se suočiti sa izazovima koje nam donosi Brexit Brexit. Rok je e, ističe, veoma je blizu i e, postoji velika šansa da oni neće prihvatiti da moraju e, platiti novac koji bi trebali platiti. Evo vrijeme mi je isteklo, ali drago mi je što me konačno slušate. Hvala lijepo, gospodine Ecerić. Hvala vam lijepa. Za razliku od prethodne govornice, e, ja nemam ništa protiv toga da me povjerenik ne sluša i razgovara na telefon. Možda može bolje iskoristiti vrijeme ako sada rezervira svoje letove ili nešto drugo. Ovo je ambiciozan prijedlog. Ovdje se govori o tome da se mnogo više novca izloži, e, izdvoji za Erasmus, za slobodu kretanja, za administrativni proračun i naravno za vojni e, proračun. Mnogo novca ide za to je svrhe. A onda u članku 28. spominje se nešto što mislim da je veoma važno. Ujedinjena kraljevina platit će visok iznos za e, te programe. U ovom trenutku trenutačno nitko ne zna što će se dogoditi. Imate sreće jer imate Terizu May koja placa novac kao konfete i nema pojma što zapravo radi. Dakle, možda zapravo imate pravo kada tvrdite ovako nešto, ali s druge strane u ovom trenutku e, imate potpuni kaos. Ako čitate britanske novine ili pogledate na BBC-u vidjet ćete da je kaos doista potpun i na kraju bi se moglo dogoditi da ta stranka sa svojim patetičnim vođama se na kraju raspadne i možda ćete dobiti nekoga tko sluša Britance i tko možda ne želi milijarde i milijarde funti platiti na odlasku umjesto da ih utroši u probleme koji postoje u Velikoj Britaniji. Ja razumijem zašto se e, vi ovdje e, kockate e, i računate na određena očekivanja od Britanije, ali budite oprezni, ne možete s tim računati. Na kraju bi Britanci mogli jednostavno reći ne. Hvala vam, zastupnik Olbricht. Panie przewodniczący, panie komisarzu, dyskutujemy o budżecie 2020. Hvala vam. Raspravljamo o pripremi proračuna za 2020. Riječ je o dosta složenom proračunu za Evropsku uniju. I to je razlog više da zahvalimo zastupnici Holmajer što se uhvatila u koštac s ovim izvješćem. Zašto je težak proračun? To je posljednji proračun u VFO od 2014. do 2020 morat ćemo, doći će na naplatu velik broj računa, dakle za projekte koji su se financirali prethodnim godinama, doći će do većih proračunskih rashoda. A još jedan razlog što je težak je što je to posljednja godina u financijskom smislu koja će imati veze sa Brexitom i to donosi određenu nesigurnost. Kao što je rekao moj prethodnik, možemo se suočiti s kaosom. I moramo napraviti proračun na taj način da ga možemo prilagoditi bilo kakvoj situaciji, pa i onoj kaotičnoj. Ne možemo isključiti činjenicu da će ga se možda trebati izmijeniti u skladu sa onim što donese Brexit. je proračun koji se priprema paralelno uz rad na novom financijskom okviru. Ono što je zanimljivo je da se unose neki elementi iz razdoblja koje slijedi nakon 2020. Dakle, to je nek svojevrstan proračun za budućnost e, već danas. Zato bih htio naglasiti da trebamo ojačati projekte koji su usmjereni ka razvoju kao što je obzor 2020. i Erasmus. Govorimo o potrebi da se povećaju iznosi za Erasmus za 2021. ali to moramo učiniti već 2020. Ono što je zanimljivo jest, jesu i ovi, ovaj, rashodi za obranu koji odoljevaju. Ovo je dakle uvodna godina za sljedeći višegodišnji financijski okvir kojim ujedno dakle zaključujemo financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. U svakom slučaju to je hm, godina koja nas, koja je obilježena dakle nesigurnošću, s druge strane tu su veći rashodi, a ujedno je to dakle godina u kojoj se povezuju dva višegodišnja financijska okvira. Sve je to dakle, sve to čini ovaj proračun punim izazova. Hvala lijepa. Hvala, zastupnica Toma. Hvala predsjedniče. U prvom redu zahvaljujem Moniki Holmajer e, što je e, saslušala sve suradnike i e, dovela do kompromisa. Ovo je posljednja etapa VFO 2014-2020. Parlament se angažirao odlučno na ispunjenju svojih prioriteta. E, poštovani gospodine Etheridge, on je otišao šteta e, da ono što ste rekli nije točno. E, proračun se stalno smanjuje u proračun Evropske unije povjereniče ja bih e, e, volila da sam u krivu voljela bih se da se nadam da ovo natjecanje između parlamenta i vijeća da će prestati e, da, da nemamo stalno logiku međuvladinih pregovora u ovom proračunu da se parlament angažira na izglasavanju e, proračuna e, samo ako e, sredstva za borbu protiv klimatskih promjena budu sukladna Pariškom sporazumu. Ako imamo dovoljno sredstava za integraciju migranata a ne e, budu dana e, za eksternalizaciju e, te politike i pomoći migrantima. Moramo se suočiti sa izazovima novih potreba za financiranjem to ne smije ići na uštrb e, politike solidarnosti. Voljali bih da Brexit ne bude još jedan pretekst za smanjenje proračuna Unije ja bih htjela da e, je potrebno pospješati proces e, izjednačavanja prava muškaraca i žena. E, želim gospođi Holmer mnogo hrabrosti kako bi naš, naše djelovanje bilo na razini naših nadanja. Hvala na pažnji. Hvala vam. Zastupnik Tarand. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. pripremio sam govor. Dakle, ovdje stoji da ovdje imamo velike prioritete, dakle, financiranje programa za mlade, obrana, borba protiv klimatskih promjena i ovdje ću improvizirati i reći da se razlikujemo od zelenih. Ne brinu me ovi rashodi za obranu, zato što nam obrana može u određenom kontekstu jako dobro doći. Dozvolite mi da vam se spontano obratim, možda neće biti vezano za proračun. Za razliku od zastupnice Nirijade i zastupnika Eteriđa, koji su rekli da povjerenik ne sluša, Povjerenik Ettinger je primao informaciju o Brexitu kroz lijevo uho, a slušao nas kroz desno uho. Dakle, gospodin Eterić, gdje ste vi uopće? Da li vi slušate? Ha, nema ga. Dakle, naučite se multitaskingu, inače nikad nećete postati povjerenik. Dakle, sada se vraćam proračunu. Doista je bila čast raditi u odboru za proračun sa kolegama Olbrichtom, Depreom, Fernandesom, izvrsna izvjestiteljica Monika Holmajer, kolegica Gardija Zabale i mnogi ostali, pa evo čak i gospodin Kolmer, on je dobar ekonomist. Ali nekada nismo uspjeli postići koliko smo željeli vezano uz politike za borbu protiv klimatskih promjena. ono što želim reći je da sada imamo takav pokret za borbu protiv klimatskih promjena, školski pokret svakog petka i moj sin je dio tog pokreta. Moj otac je bivši e, zastupnik u ovom parlamentu, odboru ITRE i on će biti tamo, poduprijet će ovu djecu kao klimatolog. Gdje ću ja biti? I ja ću biti s njima. Zato ću podnijeti amandman kluba ALDE koji će staviti vezu između Pariškog sporazuma i budućih trgovinskih sporazuma. To će biti dobro za Alde. Evo, bližim se kraju. Znam da kasnimo. Kao što je rekao gospodin Depre, to je možda njegov posljednji proračun, možda i moj. Vremena su strašna, ali moramo pronaći način za borbu protiv klimatskih promjena. Ja se neću rastopiti poput ledenjaka, onako kako to možda priželjkuju euroskeptici. Hvala lijepo. Zastupnik Marijas. Hvala vam, predsjedatelju. Proračun za 2020. će biti težak proračun, istovremeno od nas traži mnogo toga, zato što svi znamo koji su izazovi koji su povezani sa Brexitom. Međutim, moramo se koncentrirati na to kako će se u ovim proračunom nastaviti politike koje se zalažu za prava mladih i žena. Mora postojati također prioritet zadan istraživanju i inovacijama. Također potrebno je poraditi na zapošljavanju mladih. Mladi su u prvom redu ove borbe oni žele zaštitu okoliša. Vidjeli smo ovaj pogled mladih diljem Europe oni su nam poslali jasnu poruku. Mladi su ti koji trebaju podržati programe akademske zajednice za razdoblje od 2020. kako bi imali više mogućnosti, a to će moći kada im se da više sredstava, primjerice za jamstvo zapošljavanja mladih. To se tiče i svih ostalih politika Unije koje bi trebale ići u pravcu potpore žena. Moramo također ojačati politike Unije koje se tiču rodne ravnopravnosti. To je važno kako bismo mogli postići potpunu ravnopravnost spolova. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine Tinger. Izvolite. Hvala vam, dame i gospodo. Vaše današnji stavovi obogaćuju rad komisije jer trenutno pripremamo nacrt proračuna za narednu godinu. A taj proračun ćemo vam predstaviti kroz par tjedana. I doista cijenimo doprinos parlamenta i vijeća u tom smislu i nadogradit ćemo svoje stavove shodno vašem doprinosu. Dakle, vaš doprinos svakako ozbiljno uvažavamo i trebate znati naravno da je i Brexit u ovom nacrtu proračuna. Sljedećeg ćemo danas doznati još više o tome. U svakom slučaju imamo dakle e, nešto što će biti temelj za prijedlog od 2020. nadalje bez obzira na to jesu li naši e, prijatelji iz e, Ujedinog kraljevstva spremni sudjelovati u tome ili će doći do Brexita bez sporazuma, što će s sobom povući određene posljedice. Znači da i iduće godine neće biti uplata od njih, ali isto tako neće sudjelovati ni u programima. Što se našeg pravnog svačanja tiče, to je nešto potpuno neovisno. Okvir je do 2020. godine obvezujući za sve zemlje članice. 2013. jednoglasno je usvojen. A to se tiče dakle i pravnih mogućnosti koje će biti iskorištene. Da se ostvare prava i da se ispune obveze u razdoblju do 2020. godine. Bez obzira na to, po načelu opreza, moglo bi eh, se dogoditi i da eh, kasno na proljeće, dakle, predložimo eh, proračun koji će odraziti upravo sve te činjenice, dakle neće biti niti uplata niti isplata odnosno odnosu na kraljevstvo. Radi se o, o broj, brojci od 12 milijardi eura koja će nedostajati. I mi kao komisija naravno moramo predvidjeti, obuhvatiti tu mogućnost u samom prijedlogu. Tu se ne radi dakle samo o ispunjenju proračuna za 2019. Moglo bi isto tako doći do scenarija gdje ćemo ovdje u ovom visokom domu dakle morati predložiti neke dopune i izmjene proračuna za tekuću godinu, naravno. Radi se o, radi se dakle o, nedostatku od 6 milijuna eura za sljedeću godinu, 6 milijuna eura za ovu godinu, dakle 12 milijuna eura sve skupa znate dakle o čemu se to radi, znate tako da niko nema pravo zaduživati na europskoj razini Europsku uniju. Zemlje članice imaju dakle pravo zaduživati se, regije isto tako, međutim nitko osim njih. A mi na e, razini EU isto tako imamo obvezu da svaki dan e, prihodima financiramo rashode. Drugog puta nema. Pa možda ćemo za nekoliko dana biti prisiljeni da krenemo sa savjetovanjima. Ta komisija da novi prijedlog. Kako ćemo dakle poravnati tih šest milijardi za ovu godinu i još nakon toga šest milijardi za iduću godinu. A o tome vam mogu više reći uskoro čim stvorimo veću razinu i jasnoće, pa ću to predstaviti i ovdje u ovom visokom domu, kad se vratim s vijestima svijeće. I imamo isto tako i e, prazninu u proračunu slijedom Brexita i za e, sljedeće desetljeće. Nadamo se da ćemo rezovima, dakle to poravnuti za 15 za 50% i za još 50% kroz e, veća plaćanja, veće uplate. Ukoliko se ta formula dakle čini mogućom u ovom trenutku, onda će e, vrijediti i u sljedećem periodu. 6 milijardi za ovu godinu, naravno ćemo pokriti na isti način 3, milijuna, 3 e, milijarde rezovi i 3 milijarde e, novi prihodi. A i isto načelo će se odnositi za sljedeću godinu gdje očekujemo dakle više prihode u odnosu od 3 milijarde i rezove u iznosu od dodatne 3 milijarde. E, kolegica ja me kritizirala zbog toga jer sam bio na telefonu. Ja također nisam mogao vjerovati kako je stvar prošla u The House of Commons i zbog toga sam morao još pitati što je točno bilo, ali inače sam pažljivo saslušao e, sve što ste rekli. Nisam propustio ništa. Ali demokracija je vjerodostojna samo ukoliko je moguća kritika, ali isto samo ukoliko prihvatite i odgovor i to u vlastitoj nazočnosti. Sve to vrijedi i u drugom smjeru. E, gospodin Etheridge je polemizirao i cijelog se uniju u to što je ovdje rekao, kritizirao je proračun u cjelini. Međutim, mi dugujemo odgovornost građanima, dugujemo im isto tako i, i jasnoću. Svaki dan se u Europi stvara vrijednost i u novčanom smislu. Ljudi koriste svoje ruke i e, E, e, svoje glave. Tko god zaradi 10 eura mora odvojiti 15 i to putem poreza, putem doprinosa i tako dalje i tako dalje. To je prosječno, dakle, državna kvota koja se odnosi na srednje članice Europske unije, 15%. Od tih 15 euro, eura, 1 euro se slijeva u proračun Europske unije. Od 49. Dakle, e, u Londonu, u Parizu, u Berlinu, u Rimu, u Glasgowu, u Stuttgartu vrijedi isto načelo. 1 euro 50 jest za Europu, a 49 je za sve ostalo, za lokalnu regionalnu razinu i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da Europa mora vrijediti najmanje toliko, jedan od 50 eura. A od tog jednog eura će dakle Europa financirati dodanu vrijednost. A to vidite kroz razne stvari. Erasmus+, mlađa generacija europejaca mora u, u toj dobi doživjeti i upoznati Europu. Imamo istraživačke projekte s naše strane, s druge strane imate Google, imate Silicijsku dolinu. Jedni, ni najbolje zemlje članice, ni najbolji, najbolje sveučilišta od Cambridgea i Oxforda ne mogu taj zadatak ispuniti sami. Možemo samo zajedno. I doista mi je drago da će kolege Britanci i, i dalje dakle surađivati na istraživanjima s kolegama iz Europe, njihova velika sveučilišta. Dodana vrijednost je odlučujući zadatak europskih programa. Dakle, svaki euro koji je investiran na europskoj razini donosi rezultate. I e, tome ćemo posvjedovati isto tako prijedlogom na proljeće. Isto tako veoma je važno ono što je rekao gospodin Obricht. Dakle, 2020. s jedne strane. To je zadnji proračun unutar trenutnog okvira, ali isto tako i izlazni proračun za idući okvir. Jer određeni programi koji stoje u njemu su zapravo već proba za jedan još moderniji proračun u idućem desetljeću i tijekom daljnjih savjetovanja ćemo u svakom slučaju biti dorasli toj, toj zadaći. Hvala svima na doprinosu raspravi. Ovo što ste vi odlučili ćemo svakako odvagnuti pažljivo. To će biti temelj našem daljnjem radu. što se sljedećeg prijedloga tiče, Nadam se da posljedice eventualnog Brexita neće biti predramatične, već da će na neki način to uspjeti amortizirati i apsorbirati. Nadam se da će ovdje sljedeći put biti čim veći broj e, stručnjaka iz parlamenta za proračun. Unaprijed zahvaljujem dakle na odličnom dijalogu. Gospodin Tarand, ukoliko će sljedeći put ponovo biti tu, moramo već sada reći da on kraj e, partijskih i stranačkih granica i distinkcija e, moram priznati koliko cijenim dakle njegov nepristran i srdečan pristup. Hvala. Hvala. Zastupnica Olmajer, imate riječ, izvolite. Kolleginnen i Kollegen, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für diese sehr intensive und gute diskusije. Gospođo i kolegice, hvala vam na ovoj raspravi odnosno na Brexit mogu reći. Dakle, što tiče rezultata, vidjela sam kakav je rezultat i to je točno. I sada je pitanje hoće li to dovesti do potpunog kaosa ili ne. Radi se o prijateljima koji su mnogo godina surađivali i koji su imali zajedničke ciljeve kojima su stremili. Za mene je ovo spektakularan e, neuspjeh. Zapravo određen prezir koji je deklariran naspram tih prijatelja. Međutim, ipak postoji nada, nadam se da će e, netko dakle, uspjeti konačno početi koristiti razum jer Ujedino kraljevstvo ima interesa u daljnjoj suradnji, naročito po pitanju sigurnosti u recentnijem razdoblju Ujedino sve se više i više zanima za i druge tipove suradnje. Znate kako je to neki put kad nešto više nemate, postane vam važno. Zato se nadam da će snage razuma prevladati usprko svemu što smo vidjeli i da će imati mogućnost da daju inicijativu za jednu urednu suradnju. Rekla bih samo riječ dvije o tome e, što smo čuli od kolega izvjetelja u, u Sjeni. Smatram da je veoma važna zadaća da ojačamo poziciju komisije i vijeća ukoliko želimo srediti situaciju na financijskom planu. Imam razumijevanje za to što kažu zeleni. To je gotovo Pavlovljev e, refleks. Oni se zalažu da ne bude toliki akcent dakle, na obrani u politici. Međutim, moramo se ipak založiti da ispunimo zajedničke ciljeve i isto tako nastupiti prema van zajedničkim glasom. Naša je nakona da koristimo sinergije, da ne dođe do duplikacije, triplikacije, kvadruplikacije i tako dalje i tako dalje. Trebaju nam zajednički projekti, zbog toga je svako od nas za sebe morao provoditi dakle, istraživanja, što znači da bi i troškovi za zemlje članice bili veći, no da to poduzimamo zajedno i ostvarujemo projekte zajedničkim. Dragi kolege i kolegice, želim da smognemo hrabrosti u ponekad teškim vremenima za Europu, da na odlučnim područjima surađujemo, a da nas ne dijeli nikakva diskusija, nikakva rasprava. Mi, e, parlament, moramo surađivati s komisijom. Moramo nastupiti kao pomoćnici zemalja članica. Pomagati ni drugim, onda ćemo mnogo toga riješiti. Isto tako da se ne računa sve samo na razini pojedinih država, nego da se uzme u obzir i dodana vrijednost koju možemo zajedno generirati, koja je opipljiva i to želimo iskoristiti. Najljepša hvala. S ovom raspravom gospođe Holmajer zaključujemo, e, zaključujemo debatu i sutra ćemo glasati o ovom predmetu. Pasamos al siguiente. Prelazimo k sljedeću točku dnevnog reda. ako koja se tiče izjave potpredsjednice komisije, visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, stanje u Nikaragvi. U ime visoke predstavnice za povjerenik Mimica. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući, hvala zastupnici. Hvala vam što mi pružate priliku da raspravimo o stanju u Nikaragvi i hvala vam na odličnoj suradnji zadnjih tjedana. Služba, Europska služba za vanjsko djelovanje i Europski parlament radili su ruk pod ruku i vidjeli kako različite institucije mogu raditi kao ostvarenju istih ciljeva. To je provjereno u praksi. Dopustite da zahvalim uvaženom zastupniku Ramonu Horegiju na predanom radu i predsjedanju delegacije Europskog parlamenta u Nikaragvi. Stanje u Nikaragvi dalje je napeto. Usprkos tome što je prošao najvidljiviji dio nasilne represije i dalje veliki dio e, protuzakonito zatvorenih e, prosvjednika u zatvor, neki su optuženi za terorizam samo zato što su djelovali u prosvjedima. E, uvjeti u zatvoru su za čitav niz njih neprihvatljivi. Sindikalni predstavnici i novinari su stalno e, izloženi prijetnjama. Europska unija jasno i glasno osudila ovako stanje stvari. Evo, nedavno na vijeću E, u, kroz zaključke vijeća vanjskih poslova pozvali smo na oslobađanje svih političkih zatvorenika i zahtijevali pravedne, pravedno suđenje za i, uvjet, i dostojanstvene uvjete za sve njih zahtjevali smo i političke reforme da budu provedene. Spremni smo posegnuti za svim svojim političkim instrumentima kako bi se stanje u toj zemlji promijenilo. Ad hoc delegacija Europskog parlamenta koju je predvodio Ramon Regi e, koju je pratio i šef delegacije u Managvi uveliko je doprinjela širenju ovih poruka. Drago mi što ste uspjeli imati program, čitav program snaka sa predstavnicima oporbe, e, neovisnim e, novinarima, obiteljima zatvorenika i što ste mogli stupiti u izravan e, u razgovor s predsjednikom Ortegom i gospodinom Muriljom. Jasno mi je da je puno toga zahtjevalo jaku snagu energiju i no to je bilo od velikog značaja. Doista smo vam zahvalni na uloženom trudu. Neki nedavni događaji uljevaju nadu i uvjeren sam da je naš rad dao doprinos e, u smislu stvaranja optimističnih klime. Najprije vladom Nikaragve održala je sastanak na visokoj razini sa organizacijom američkih država i nekim međunarodnim dionicima i E, predstavnicima poslovnog, poslovne zajednice. Zatim stotinu zatvorenika poslovnoj kući u kućni pritvor. To je bio jedan od zahtjeva delegacije Europskog parlamenta koja je, koju iznijela izravno predsjedniku Ortegi. Konačno sastanci s oporbom započeli su 27. veljače. Ovi prvobitni sastanci e, omogućili su stvaranje plana i određivanja pregovora i identificiranja sudionika u tim pregovorima i moguće e, uključenje e, svjedoka i mogućnost e, sporazuma su te daljnje oslobađanje zatvornika su mogući. razmatramo tehničku pomoć e, u posredovanju ukoliko ona bude potrebna. Ujedinjeni narodi, organizacija američkih država, a možda i Europska unija mogu e, biti zamoljeni da sudjeluju u tom procesu. No, iako su to ohrabrujuće stvari u, usporedbi sa prethodnih par tjedana i dalje smo jako oba, oprezni jer i dalje ne znamo koliko je vlast eh, ozbiljna po pitanju ponovnog, ponovne uspostave poštovanja ljudskih prava koji su upisani u eh, ustav na pose sloboda okupljanja i sloboda izražavanja jer policijska prisutnost je napose izražena u Managvi. Dakle, oslobađanje, odnosno prebacivanje stotno zatvornika u kućni pritvor je pozitivna stvar, ali ne smijemo zaboraviti više od na njih koji su i dalje u zatvoru, u zatvoru često u neljudskim uvjetima, neki od njih su čak stupili u štraj glađu. Nećemo također niti zaboraviti da svi optužnici moraju imati pravo na pravedno suđenje i pravdu kao što to jamči ustavni karagraj. I zato je građanska alijansa inzistirala na njihovom oslobođenju. Trebamo vidjeti kako su vlasti spremne daleko ići u odgovaranju zahtjeva oporbe i pokretanju političkih reformi. Upravljanje regionalnim izborima na Karibskoj obalni Karagve od prije par dana, koja je bila jako pristrana, nije ukazala na pozitivan razvoj stvari. Nadam se da će obnavljanje E, vrhovnog suda koji je predviđen u četvrtom mjesecu biti prilika koju neće propustiti. Također trebamo pozdraviti rad oporbe koja uči iz grešaka neuspjelog dijaloga iz srpnja 2018. Nadam se da ćemo imati više rezultata u pregovorima koji će omogućiti svim stanovnicima Nikaragve da dožive pravdu i da se ostaje zastupljenima i da će moći na kraju glasati za bolju budućnost svoje zemlje. Dakle, usprkos opravdanim sumnjama koje imamo prema ovom započetom e, procesu, usprkos e, brojnim žrtvama koji dalje zahtijevaju pravdu, trebali bismo svi ohrabriti promjene koje su u tijeku. Sada očekujemo dakle daljnje konkretne inicijative vlasti jer je to najbolji način da se mirno izađe iz trenutne krize. Mi europljani bit ćemo i dalje oprezni i spremni reagirati na svako buduće pogoršanje vladavine prava i e, ljudskih prava i bit ćemo spremni popratiti svojom pomoći svaki politički korak koji ide u smjeru ostvarenja političkog rješenja, a to u suradnji s međunarodnim partnerima. Dakle, dopustite još jednom da zahvalim Europski Europskom parlamentu. Vaše sudjelovanje bit će i dalje dragocjeno u narednim tjednima. Hvala vam. Najljepša hvala, Poreniče. Gospodin Salafranka, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedavajući Poreniče. Uvaženi zastupnici, sutra će Europski parlament glasati o rezoluciji u kojoj će se tražiti suspenzija Nikaragve iz uh, udruge Središnje Amerike. Istovremeno, ćemo imati dakle predviđene selektivne kazne za sve odgovorne za kršenje ljudskih prava i koji su i dalje na snazi u toj zemlji. Tijekom posjeta Nikaragvi, kao što ste to spomenuli, dakle, taj posjet je održan u siječnju. Zastupnici Europskog parlamenta mogli su vidjeti poput drugih e, međunarodnih misija, dakle, kao što je skupina neovisnih stručnjaka i visoki predstavnici Ujedinjenih naroda i drugi e, koji da situacija u Nikaragvi nije kompatibilna sa e, ljudskim pravima. 31.5. konstatirali smo da je došlo do ubojstava, mučenja, proizvoljnih e, uhićenja, nepoštovanje temeljnih e, prava, među kojima i poštovanje e, prava tiska. Dakle, u pravu ste misija koju smo imali u Nikaragvi bila je jako emotivna. Bilo je teško vidjeti mlade ljude do 20 godina koji su, bili koji su osuđeni na 30-35 godina zatvora. No, nažalost, informacije koje smo zaprimili iz Mnagve, kao što ste i sami to rekli, predstavljaju eh, dakle, sve veći broj političkih zatvornika i žene koje smo vidjeli u zatvoru Esperanca eh, su stupili u štrajk glađu i brojni zatvornici su bili izloženi eh, maltretiranju i mučenju u zatvorima. Dakle, nećemo učiniti nikakvu uslugu onome zašto se zastup zalažemo povjereniče, nećemo ispoštovati očekivanja stanovništva Nikaragve ukoliko budemo E, išli na ruku u postojećoj situaciji. Dakle, s tog razloga je nužno da dijalog unutarnje Nikaragve nastavi, ali se mora bezuvjetno osloboditi sve političke zatvorenike i treba se prestati napadati oporbu i jamčiti e, slobodu temeljnih prava, među kojima je prava na slobodni tisak i da se napravi plan aktivnosti kako bi stanovništvo Nikaragve ponovo preuzelo stvari u svoje ruke, svoju sudbinu u svoje ruke. Povjereniče, u ovom parlamentu obavili smo jedan ovaj zadatak eh, s entuzijazmom, strpljenjem, a sada je vrijeme da se pređe s riječi na dijela, jer nije došlo do pozitivnog razvoja stvari u Nikaragvi i mislim da moramo biti logični i dosljedni glede načela za koja se zalažemo. Ovog tjedna u vječnici smo imali raspravu o mehanizmu provedbe e, određenih e, pravila i ovo što dešava u Nikaragvi e, moramo ispoštovati i biti dosljedni s onim što radimo. Hvala gospodine Salafranka, gospodine Haureg, izvolite imati riječ. Hvala predsjedniče. Da, evo ja najprije želim zahvaliti povjereniku na njegovim riječima koje se tiču suradnje između Europskog parlamenta i Europske službe za vanjsko djelovanje po ovom pitanju. No također želim se ispovijediti ako dopustite donekle. E, dakle, cijela Delegacija koja je bila u Nikaragu četiri dana emotivno je proživjela sve što smo mogli vidjeti i imali smo veliku samilost prema onome što smo vidjeli i ja želim reći da je ovaj parlament sa stanovništvom Nikaragve, sa tim stanovništvom koji oplakuje svoje mrtve, koji trpi situaciju u kojoj su njegova djeca u zatvoru i koji imaju uskraćena sloboda. Ovo je jako ozbiljna stvar, jako ozbiljan neuspjeh. To je propust i propast vladavine prava, kršenje vladavine prava i sloboda. To je ono što se događa u Nikaragvi. Evo, dopustite da se ovdje obratim svojim eh, kolegama koji su na mojoj lijevo od mene i koji će uložiti amandman na ovu rezoluciju koji, koji kažu da ne treba biti nikakvih američkih intervencija u Ragbi, Ali toga nema, ne, nema. Jednostavno ih nema. Ne, gospodo, dopustite da završimo e, Imamo revoluciju koja je postala pretvorila se u totalitarni režim. Žao mi što moram reći, ali ta revolucija se pretvorila u totalitarni režim i Evo ga. Nažalost, ta revolucija sada gazi slobode i narod. Ja sam uvijek e, se borio za vrijednosti ljevice, za slobodu, kao što je to socijalizam uvijek radio. I Europski parlament podržava stanovništvo i narodne karagve. Europski parlament podržava načelo dijaloga, ozbiljnog dijaloga i nadamo se da će do toga doći jedno ali ako to želimo, moramo imati tri osnovna preduvjeta, a njih nema. Dakle, kao prvo treba osloboditi sve političke zatvornike. Drugo, ne može biti nikakvih restrikcija slobode. Sloboda kretanja mora biti zajamčena za sve lidere, za sve socijalne i društvene pokrete. I treće, međunarodne organizacije moraju biti, mora im biti dopušteno da se vrate u zemlju. To su uh, poštovanja vrijedne i poštovane organizacije. Dakle, one su jamci prava ljudi, a politički stav Europskog parlamenta je da, evo, poput povjerenika, dakle, da se kaže ako dijalog bude napredovan, mi ćemo pružiti pomoć. Ako se uspostavi ozbiljan dijalog, onda ćemo mi pružiti svoju pomoć. Ali ako tome ne bude tako, ako gospodin Ortega bude varao narod, onda će biti sankcija opet. Najpša hvala, gospodine Havregi. Zastupniče me smaker, izvolite. Eh, voorzitter eh, commissaris de oppositie predsjedavajući povjereniče zastupnici oporba protiv autoritarnog eh, režima Daniela Ortege je višestruka ima više lica. Na primjer, gospodin Njegas, mladi atleta, kad je bio mlad sandinista, borio se rame uz rame s Ortegom protiv Somoze, diktatora, no E, oslobađanje jednog diktatora dovelo je drugog na vlasti. Sada je Aleksa izložen novoj opasnosti, a no, njegov nadimak je maratonac. Ali Ortega se pretvorio u pučista, teroristu, a Maja Kopest isto tako, 24 su joj godine, Ona je od e, jednog roditelja i Belgijan, Belgica, drugog Nikaragve. Ona je zatvorena u Esperanci. Što je skrivila? Nikaragva se ne smije pretvoriti u novu e, Venecuelu. Ona je već 13 dana e, u štrajk glađu i evo, to je sad prestalo. Ona je jako hrabra, jako čvrsta. Danas sam, evo, zaprimio pismo njenog oca koji je Belgijac i koji mi opisuje katastrofalne uvjete ne smijemo dopustiti budućnost te zemlje da trune u zatvoru. Ortega se opredijelio za represiju, za cenzuru, za nasilje, ali to je slijepa ulica. Jedini način da se iz toga izađe jeste oslobađanje političkih zatvornika. To je apsolutni preduvjet za nacionalni dijalog. Trebamo imati nove e, izbore koji će biti pošteni to je rečeno predsjedniku Ortegi, ali treba povećati pritisak. On taj pritisak treba biti opipljiv povjereniče. To mora biti ciljano, individualno. Imamo sporazum o e, pridruživanju. Ima, ja se nadam da ćemo ostati vjerni svojim načelima i da su oni puno više od običnih slova na papiru. Hvala, gospodin Nart, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Sergio Ramirez, Henry Ruiz, Luis Carion, Dora Marijetes, Monika Valtodano, Jaime Guilok, Victor Tirado, Moises Hassan, Ernesto Cardinal... Hugo Torres, Gioconda Belli, Brooklyn Rivera, Carlos Tunerman, Humberto Ortega. Todos ellos son radicales. Svi oni radikalni su protivnici vlasti Daniela Ortega. Oni koji misle da je ova vlada žrtva reakcionara koji su plaćeni od stranih e, vlasti, pa trebam vam reći, e, ja sam bio e, na tom frontu i ranjen sam, ali ti ljudi su komandanti, ministri pravog sandinističkog pokreta koje je danas izdao Ortega. Oni su bili na barikadama i sa barikada i zatvora i dalje rade na demokraciji, očuvanju demokracije